izvješće gospodina Seloma e, priprema sastanka na vrhu za humanitarne, e, humanitarnu pomoć. Prvi e, je izvjestitelj pet minuta. Izvolite. Hvala puno gospođo predsjednice. Dobar dan. Imali smo za sljedeću godinu, znači će se održati prvi svjetski humanitarni sastanak e, na vrho. Možemo reći da za e, taj sastanak komisija je izrekla znači osmislila je jednu izjavu i moje izvješće to pozitivno evaluira. Mi ćemo sutra o tome glasovati, a imat ćemo i vijeće koje će donijeti privremene zaključke u tom smislu koji će, e, koji će postati znači definitivni sljedeće godine kad se sastanak na vrhu bude približavao. Trebamo odgovoriti na tri pitanja. Prvo, zašto takav sastanak, humanitarni sastanak na vrhu? prvo drugo pitanje, koji su naši ciljevi za Istanbul? A treće pitanje, koja je uloga koju Europska unija može igrati u tom procesu? Kao odgovor na prvo pitanje, E, ne bih rekao da nam ovaj sastanak na vrhu treba, budući da smo prije 25 e, godina pronašli jedan sustav akcijs, globalnog akcijskog djelovanja. Možemo reći da je pitanje i odgovor zapravo izuzetno e, kompleksno i drugačije, zato što se u 25 godina svijet jako promijenio. I humanitarni svijet danas nije u mogućnosti da odgovori na izazove. Danas smo suočeni sa velikim humanitarnim krizama i puno su brojnije i puno ih je više, puno su teže nego u prošlosti. Isto tako imamo i velike prirodne katastrofe, te isto tako oružane sukobe, a imamo manje financijskih sredstava i mogućnosti da odgovorimo na takve krize. Te krize ponekad mogu e, zbilja trajati jako dugo. Koje su posljedice svega toga? Puno više izbjeglica, nije ih nikad e, bilo više, 40 milijuna e, u 2015. godina, pola od njih djece. Isto tako ima više e, osoba kojima je potrebna humanitarni pomoć, skoro 100 milijuna osoba je takvoj, im je bila potrebna takva pomoć prošle godine. Ako uzmemo u obzir to, tu brojku, onda će se, bi se radilo o drugoj državi u svijetu. Znači možemo reći da skupa Francuska i Španjolska e, bi, za njih bi bila potrebna humanitarni pomoć. E, Ujedinjeni narodi su morali ove godine iscrpiti e, to jest e, zapravo končati e, humanitarnu pomoć u nekim regijama gdje je ona bila izuzetno potrebna. Drugo pitanje, koji je cilj Istambula? Kako bismo odgovorili na to pitanje, moje izvješće je uzelo u obzir znači, globalni konzultativni postupak, e, proceduru koji se odvijao u e, cijelom nizu regija u svijetu i uzelo je u obzir isto tako cijeli niz sektora. Ja tu predlažem četiri znači, a aspekta. Prvo e, trebamo promovirati globalni konsenzus i staviti u prvi plan e, humanitarnu akciju. Kako, a u centru svega toga, sveg tog rata treba biti e, zaštita ljudi. Trebamo imati znači u okviru tog konsenzusa minimalni akcijski plan o pet godina kako bismo znači uzeli u obzir sve ove ciljeve. Drugo, kodeks ponašanja koji mora biti osmišljen od strane svih donatora i onih koji sudjeluju. Bez e, e, toga da se ima samo e, i usko zapadnjačka vizija. Također želimo da transparentnost i odgovornost E, budu u srcu zaključata tog sastanka na vrhu. E, treće, e, treba nam jedan globalni fond u svijetu za humanitarnu akciju. Potrebna nam je sigurnost što se tiče godišnjih doprinosa. Do sada financijski mehanizmi su bili na dobrovoljnoj bazi i u tom smislu tražimo da e, se ovdje usvoje obvezujući angažmani. Četvrto, potrebna je znači odgovor na lokalnoj i na nacionalnoj razini nakon ovih priprema. Mi želimo da pomoć bude neovisna, uključ, može se uključiti također i privatni sektor ako taj sektor može pružiti svoje iskustvo, e, naravno poštivajući e, humanitarno pravo. No trebamo također staviti naglasak na zaštiti ljudi. Što treba e, u tom smislu napraviti Europska unija. E, ja u tom smislu upućujem na privremene zaključke vijeća. Europska unija treba napraviti to da ovaj sastanak u vrhu bude uspjeh. U pripremama za Istanbul moramo imati najviši nivo reprezentacije i sva diplomatska sredstva se trebaju e, staviti u igru kako bismo uspjeli osmisliti inicijative koje će kategorički promijeniti humanitarnu pomoć. Znači, cilj mora biti jedinstven, zaštita ljudi, zaštita ljudskih života, garancija sigurnosti i dostojanstva. To je na, jedini način da se e, garantira e, njihov dostojanstvo. Hvala. E, a sada e, gospodin Stilinjades u ime e, komisije, molim vas ako možete govoriti tri minute. Dragi kolege, ljudska patnja je doživjela razine bez presedana kao što smo čuli sto milijuna ljudi ovisi o humanitarnoj pomoći a 60 milijuna ljudi su morali pobići svojih kuća a pola od njih e, djeca. To je šokantno. Zbog toga pozdravljamo ovakav sastanak na vrhu. To je zapravo jedna dobra inicijativa u pravo vreme. Moramo staviti čovječanstvo u centar političkog odlučivanja te moramo e, osmisliti način na koji ćemo poboljšati našu akciju, političku akciju. Ovaj summit mora povećati učinkovitost e, i humanitarne pomoć. No isto tako moramo stvoriti situaciju gdje će pomoć zbilja stići na pravo odredište Možemo reći da e, svi sve više smo svjedoci kršenja humanitarnih prava i to je nešto što je za mene, borba protiv toga za mene e, osobni prioritet. Moramo u svakom slučaju da lideri na tom samitu se e, obvežu da će se boriti protiv toga. Moramo u svakom slučaju pronaći rješenja za probleme. Humanitarci ne mogu i ne trebaju nositi sav teret sami. Humanitarni pomoć može biti samo kratkoročna solucija i to u e, situacijama sukoba a o, takva pomoć ne donosi ni socijalni ni ekonomski napredak mi smo sada svjedoci najveće humanitarne krize naših vremena sirijska kriza e, moramo reći da e, ta naša humanitarna pomoć e, Siriji i susjednim zemljama dok se e, zemlja kao takva ne oporavi, ne zaustavi rat neće nikad biti dovoljna. Možemo reći da sam, u Istanbulu je zbilja sa, znakovit, ima simbolično značenje to je zapravo način da se religije, kulture i kontinenti okupljaju na jednom mjestu i zapravo je to simbol da se humanitarna pomoć, razvoj i e, ovaj aspekt okoliša također uključe u rješavanje humanitarnih kriza možemo reći da e, je to onkraj onih eh, tradicionalnih humanitarnih čimbenika. Kako bismo to postigli, svi eh, lideri moraju se obvezati u Istanbulu i to na najvećoj političkoj razini. A sljedećih šest mjeseci će biti ključne u tom smislu kako bi se ovaj sastanak na vrhu eh, izdigao na razinu na kojoj je to potrebno. Imamo partnere e, tiljem cijelog svijeta i moramo ih naći u ovom samitu. Europski parlament je, ima jasnu ulogu koju u tom smislu treba odigrati. Želim zahvaliti znači članovima ovog doma na e, njihovom interesu i uključenju organizacije ovog e, samita. Posebno želim zahvaliti e, gospodinu Gereru Salomu, posebno na njegovom osobnom angažmanu. Izuzetno je važno da se o tome u ovom trenutku Europski parlament raspravlja E, komisija je prošli e, znači e, prosinac komisija je dala svoju izjavu, a vijeće je prošli tjedan usvojilo svoje zaključke. A Europski parlament je dao svoj doprinos usvajanjem ovog izvješća. Trebamo imati zbilja kolektivnu viziju što zapravo ovakav sastanak na vrhu treba predstavljati. Moramo komunicirati sa partnerima oko svijeta. Što se ti tiče te masivne humanitarne krize. U tom smislu e, Europa je poduzela svoj dio e, što se tiče preuzimanja određenih odgovornosti i e, pokazalo se i pokazali smo da je ova kriza prioritet a možemo reći da vrijednosti solidarnosti i čovječnosti su u srcu same akcije možemo reći da je doprinjela komisija i europska unija na tri načina prvo pomoć pomoću e, pomoći izbjeglicama tamo gdje se one nalaze isto tako kroz e, znači program za migrante Europske unije složena e, znači složenu agenda a isto tako i odgovorom na sirijsku krizu mi radimo znači naš dio i obavljamo svoj dio posla, mi time povećavamo svoju vjerodostajnost gdje postajemo glavni zagovorači globalnog odgovora koji nam je toliko potreban. Hvala vam. Zahvaljujem povjereniče. E, gospodin Panceri e, za odbor za vanjske poslove. Jednu minutu, izvolite. E, hvala gospođo predsjedateljice. Mi svi e, svjedočimo ovim velikim izazovima ovom stoljeću. Živimo u bogatijem svijetu nego što je to bilo u prošlosti, ali je taj svijet krhak i e, ljudi su ranjiviji. Humanitarne krize znače veliku ljudsku patnju za svo stanovništvo koje je time pogođeno. I u tim humanitarnim krizama moramo vidjeti tko najviše pati, a žene i djeca su uvijek prve e, žrtve e, i e, silovanja i ratova i sukoba i zato se humanitarna pomoć mora posebno usredotočiti na njih kako bi dobili primjerenu pomoć i kako bi imali pristupa e, svim mogućim uslugama za reproduktivnu i seksualnu pomoć i zato se nadamo da međunarodni e, sastanak na vrhu u Istanbulu će biti prilika da redefiniramo novi humanitarni sustav koji će moći odgovoriti na ove promjene koje se događaju. Zahvaljujem gospođa Head za odbor za žene i ravnopravnost spolova. Jednu minutu. Som rapportör för femutskottets yttrande så vill jag börja med att... Kao izvjestiteljica za odbor od jednakosti žena želim e, zahvaliti znači na mišljenju mi imamo zbilja izuzetno e, promišljeno e, mišljenje kojim se želi poboljšati humanitarni rad ono što želimo time postići je potpuno novi pristup gospodin Guerrero Salom je jako dobro e, govorio o ulozi UNHCR-a. Žene i e, djeca koje su izložene seksualnom i drugim vrstama nasilja nemaju pristup e, primjerenoj pomoći. Komisija je jasno rekla koliko je važno to pravo na službe za e, znači spolno spolnu reprodukciju. Mi smatramo da je dobro da i da parlament treba glasovati za e, ovo izvješće jer ne trebamo takve strašne e, sumnje pa, patnje zapravo zanemariti. Gospođa Zaborska. Gospodine povjereniče, želim eh, zahvaliti prije svega našem kolegi Salomu na vrlo uravnoteženom tekstu koji može biti podržan od svih klubova zastupnika uz male eh, izmjene. Možemo reći da je Europa prethodnih godina bila suočena zbilja sa velikom eh, humanitarnom i izbjegličkom krizom možemo reći da smo bili e, da smo se probudili u realnosti gdje je e, cijel jako veliki broj naš ljudi u opasnosti kucalo na naša vrata u tom smislu moramo ponovo procijeniti našu e, naš odgovor na humanitarnu krizu te također osmisliti mjere kojom upravljamo krizama Moramo odgovoriti brzo i još brže, to isto tako moramo i sudjelovati u prevenciji takvih kriza. Ovo izveće sadrži cijeli niz konstruktivnih prijedloga E, u okviru takvog e, cilja te se e, nadam puna nade čekam ovaj svjetski humanitarni sastak na vrhu no razočarana sam što se nismo mogli dogovoriti što se tiče mjera u, kad govorimo o pobačaju isto tako ovih obveznih doprinosa koji su samo slovo na papiru to je šteta budući da se ovo izvješće treba mora velikim konsenzusom usvojiti Zahvaljujem za SED, gospodin Noizer, jednu minutu i 30. Zahvaljujem predsjednice, povjereniče Enrique. COP21 u Parizu bio je veliki međunarodni uspjeh i taj elan, taj zamah trebamo također kako bi i samitu u Istanbulu E, bio, e, bio učinkovit i uspjeh, mora biti uspjeh. I vjerujem da ono što smo e, što predložimo u ime Europe može doprinijeti zajedničkom sporazumu i dolasku do zajedničkog cilja. Potreba za time je sve veća, da ponovim još jednom brojke, jer druge stvari moraju pasti u pozadinu u usporedbi s time. 100 milijuna ljudi koji ovise izravno od e, humanitarne pomoći koja spasava život. Prema tome onih 1 milijun sirijskih izbjeglica izgleda kao sitnica relativno. Od ovih 100 milijuna jedna trećina su djeca i mladi koji sami ne mogu zaštititi svoj život, trebaju hranu, ljekove i krov nad glavom a to vrijedi za 60 milijuna e, ljudi protjeranih nakon e, drugog svjetskog rata. Mislim, e, vidimo da je potreba sve veća i veća u tri godine od 2012. do 2015. sa 10 milijardi potreba je porasla na 20 milijardi američkih dolara i moramo u Istanbulu postići uspjeh. Hvala Enrique na ovom izvješću koje je dobar temelj za pregovore u Istanbulu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Sljedeći govornik za EKR, gospodin Gerike, jednu minutu. Zahvaljujem predsjednice. Uvaženi povjereniče leonides prije nekoliko dana na klimatskoj konferenciji u Parizu s velikim e, e, je uz veliki pljesak objavljeno je da je usvojen sporazum i to je donijelo dinamiku jedan važni proces Isti učinak možemo postići ako ne pripremimo na UN sporazum za humanitarnu pomoć. Kao svjetski najveći donator imamo e, pravo na to i obvezu na to. E, okolišne katastrofe, e, ratovi, izbjeglice, izazovi su veliki. Ako možemo e, i u Europi i u svijetu moramo djelovati zajedno. Svijeta treba novu kulturu karitasa, ljubavi prema bližnjemu i nitko se ne smije izvući iz toga. I za to treba postojati globalna konferencija na kojoj trebaju postojati globalne ideje. Prošli tjedan e, upućen je apel e, za porez protiv siromaštva i e, također e, uspostavu e, svjetskih centara koji bi, e, koje bi omogućili brže reakcije na katastrofe. Gospodine Gerike, oprostite što vas prekidam, ali isteklo vam je vrijeme. Zahvaljujem. Sada za klub ALDE, gospođa Bastereša, dvije minute. E, hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, hvala povjereniče. Mi živimo u jednom svijetu globalne krize. Sada moramo biti proaktivni. Humanitarna pomoć je jedna od najvažnijih instrumenata naše razvojne politike i zato svjetski humanitarni summit u Svibnju e, mora imati što više e, zastupnika na visokoj razini svijeta, što je moguće a to je zato što se događa u Istanbulu, u Turskoj, to je simbolično mjesto koje je e, vezano za velike krize i izbjeglice koje dolaze u Europu. I zato mislim da je ovo jedan važan politički instrument koji moramo iskoristiti, moramo ga učinkovito iskoristiti kada se bavimo sa konkretnim krizama i krizama koje se mijenjaju. Mi smo vodeći donatori kao Evropska unija i moramo naravno utjecati na konsenzus koji će se postići. Dakle, e, moramo se boriti protiv nekažnjivosti e, što je u e, središtu humanitarne akcije posebno zaštite žena. Ne smijemo zaboraviti da zato što naše države članice nekada ne poštuju međunarodno humanitarno pravo, e, biti će ograničeni njihov utjecaj. Humanitarna kriza e, moramo paziti da se zaista svi držimo e, zakona i humanitarni radnici koji idu u ta područja moraju biti zaštićeni Europska unija ima odgovornost. Mora igrati vodeću ulogu i mora osigurati da pomognemo ljudima u krizama i u slučaju katastrofa. Moramo dobiti e, globalni konsenzus što se tiče humanitarne pomoći, a moramo iskoristiti sve instrumente koje Europska unija ima na raspolaganju.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 je spominjanje e, komercijalne trgovine e, vezano za e, izvoz oružja. Ako, ne, ako zanemarimo te aspekte, to će povećati nestabilnost i pojačati krize koje već postoje. Hvatala. Mi se pripremamo za prvi e, svjetski humanitarni summit u situaciji gdje je svjetsko humanitarno pravo je zaista ugroženo. Ako zamislimo e, sve te napade prema civilnim institucijama, e, uglavnom bolnicama u Siriji i Jemenu, zaista je strašno što se događa civilima koji već pate zbog rata i sukoba međunarodno humanitarno pravo je ugroženo i na drugi način, a bojim se da imamo problem upravo u ovom domu. To jest razvoj humanitarnog prava je sada pokazao da se silovanje koristi kao e, sustavno oružje u ratovima. Žene i djevojke koje su silovane u tim okolnostima imaju e, sigurno e, pravo na seksualne, odnosno spolne i reproduktivne e, usluge, uključujući i abortus, bez obzira na međunarodno zakonodavstvo i zato moramo spriječiti to, tu strašne stvari što se događaju i moramo E, e, zaštititi pravo na abortus u ovakvim situacijama. Oni koji e, nijekaju to pravo ženama i djevojkama su nehumani i moramo paziti za što ćemo glasovati sutra. Trebam spomenuti isto tako tu ideju uspostave novog međunarodnog fonda. Mislim da ne moramo, ne smijemo učiniti obveznim plaćanje u taj fond jer to nije ideja koja je još sazrela. Zahvaljujem. Za EFTD, gospodin Korao, jednu minutu. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovaj sastanak e, na vrhu e, dolazi nakon važnih e, sastanaka na vrhu kao što je COP21 u Parizu, konferencija u New Yorku o održivom razdoju i isto tako summit u Addis Abebi. Mislim da je bitno da imamo snažno stajalište na tom sastanku na vrhu i da bude u skladu sa tim humanitarnim situacijama koje su sve teže. Mislim da je ovo izvješće koje Enrique Guerrero Saloma e, izradio je izvrsna, izvrstan kompromis između različitih stajališta u Europskom parlamentu i mi ćemo ga podržati. Naravno, E, e, bilo je i dobrih savjeta koje je došlo iz nevladinih udruga koje se bave takvim situacijama i zato trebamo aplaudirati i te organizacije. Moramo i zaštititi one koji rade na terenu kako bismo izbjegli napade kao što je e, bio onaj napad na bolnicu Lječnika bez granica koju smo vidjeli nedavno. Gospođa Donano, za ENF, jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. Ova struktura struktura humanitarne pomoći je nešto što je izuzetno ambiciozno, ali trebamo dokaze da će taj projekt biti moguć. Transparentnost i svjetska koordinacija o takvim osjetljivim temama je nešto što ne možemo propisati. Kad govorimo o e, svim ljudima koji su e, pogođeni ratom, imamo cijeli niz pista u tom smislu bolji, bolja dostava humanitarne pomoći, isto tako e, konzultacija lokalnih vlasti no, Imamo također to seksualno nasilje i vezano uz afektivni život, to je nešto što u tom izvješću ne bi trebalo postojati. A također e, govorimo isto tako i o nekakvim e, problemima, a rješenje samo palijativno u e, Iraku, Siriji i tako dalje. Moramo u svakom slučaju stvoriti situaciju gdje će se taj problem rješavati na izvoru. Tamo gdje obitelji svaki dan doživljavaju nasilje, onda želimo

E, draga gospođo predsjedavajuća, kolege, e, Filozofska i politička načela koja su e, temelj europskog projekta daju Europskoj uniji posebnu odgovornost kada se radi o ovakvim pitanjima. Ovo izvješće je jako kvalitetno i zaista je u skladu sa ovim obvezama parlamenta. U njemu su korisne preporuke koje će doprinijeti e, da ovaj e, sastanak na vrhu u Istanbulu e, postane jedan akcijski plan koji će poštovati svi koji su u njega uključeni. On je povezan i sa drugim dokumentima koji se sada provode kao što je program za razvoj nakon 2015. i zaključci COP21 u Parizu. Važno je upamtiti da humanitarna pomoć treba biti neutralna i nezavisna i to je temelj za sve odluke koje treba donijeti na ovom sastanku na vrhu. I to je jasno predloženo u ovom izvješću. Kao što sam još jedan rekao, to je vrlo kvalitetno izvješće. Hvala. jedna minuta. E, gospodin Nightingale. E, zaista je ironično da je ovaj humanitarni summit upravo u Turskoj. E, jedna web stranica pokazuje e, mnoge načine na koje je Turska prekršila ljudska prava i stalno sprječava spriječava slobodu govora. Ironično je da je Europska unija također na neki način ohrabrila pristupanje Turske usprkos tome. To šalje krivu poruku. Turska je već e, članica NATO-a, međutim njezin stav prema Rusiji pokazuje opasnost prema Ujedinjenom kraljevini i e, prema ostatku Europe zbog njezine neprijateljske vlade mi mislimo da e, zastupništvo u ovom parlamentu ne može e, promijeniti jednu kulturu koja se razvija već stoljećima moramo e, turcima poslati jednu jasnu poruku da moraju provesti reforme koje će zaštititi manjine i temeljna prava prije nego što se uopće može razgovarati o pristupanju oprostite gospodine Gil prekračili ste svoje vrijeme gospođo ponga jednu minutu Hvala gospođo predsjednice. Želim zahvaliti prije svega našem kolegi Enriku Guerrero Salom na ovom e, radu. Osobno ja mu kažem da ću podržati njegovo izvješće. Kao što je već rečeno, prvi e, humanitarni sastanak na vrhu će se održati u Turskoj u Istanbulu 23. i 24. svibnja 2016. godine. E, taj sastanak na vrhu će biti prilika, nadam se da se bolje odgovore na humanitarne katastrofe koje su sve više brojnije. Danas 250 milijuna osoba su pogođene humanitarnim krizama. Možemo reći da financijska sredstva koja su potrebna su izuzetno e, velika. Poziv na financiranje humanitarnih aktivnosti u 2015. godinu je e, e, postigao znači svotu od 19 milijardi eura što je bez presedana u povesti Ujedinjenih naroda. U tom smislu odgovor mora biti svjetski. Europska unija mora igrati glavnu ulogu na svjetskoj sceni kao prvi i e, donator ona mora i također e, e, govoriti o našim principima intervencije u okviru humanitarne pomoći te isto tako treba doprinijeti dugoročnim politikama razvoja. Gospodin Weidenholzer, jednu minutu. Zahvaljujem. Želim čestitati izvjestitelju na ovom sustavnom izvješću i s njime dijelim i nadu da će ovaj summit biti uspjeh, odnosno da mora biti uspjeh. E, upravo pokazuje e, trenutna kriza izbjeglica koliko su potrebne reforme i kuda to vodi kada nije e, stavljeno raspolaganje dovoljno sredstava i nisu održana obećanja. Gospođa Merkel u rujnu na samitu izbjeglicama rekla sljedeće. Mi nismo se pobrinuli da i nismo vidjeli da nisu dovoljno financirani međunarodni programi pomoći i da su ljudi u izbjegličkim logorima gladni. Znači moramo promijeniti svoje ponašanje. Trenutno još nismo došli tako daleko, vidimo još i u Siriji da se europska razina trudi kao parlamentarci, mi smo također ispunili svoju odgovornost, ali kod zemalja članica još uvijek je situacija takva da se puno obećanja ne održava i stoga nam treba obvezujući mehanizam i trebamo se udaljiti od e, dobrovoljnosti. Zahvaljujem i posljednji govornik prije postupka slobodnog javljanja za riječ, gospodin Venta, jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća, komis, e, povjereniče. Želio bih se pridružiti čestitkama gospodinu Gereru Salomu, to je zaista dobro izvješće, a sastanak na vrhu će biti jako dobar forum za razmjenu iskustava i za predloženje e, promjena na bolje kao što je humanitarna pomoć e, rat u Siriji, klimatske promjene, to su samo neke od kriza s kojima se međunarodna zajednica mora suočavati. Moramo pojačati učinkovitost humanitarne pomoći, a isto tako osigurati sigurnost i zaštitu humanitarnih radnika, zato što više od 300 njih e, su ili oteti, ubijeni ili ranjeni 2014. godine. Međunarodni sastanak na vrhu mora biti politički poticaj kako bi se pojačala djelotvornost te pomoći i kako bismo osigurali da ta pomoć E, učini zajednice i zemlje stabilnijima. Zahvaljujem. E, postupak slobodnog javljanja za riječ iz vremenskih razloga od svakog kluba iz kojeg se neko javio samo jednu osobu e, uzimam i dodjeljujem riječi. To samo oni koji u posljednjem satu nisu govorili. A to su prvo gospodin Stanislav Polčak, jednu minutu. Hvala što ste mi dali riječ, gospođo predsjedateljice. Istinu govoreći mislila sam da ćete dati e, mom kolegi riječ, međutim reći ću sljedeće. Ove godine mi smo e, e, imali 800 godišnjicu e, prvog potpisivanja humanitarizma. To je prva povelja za humanitarnu pomoć koja je izrađena prije 800 godina u Engleskoj. Ta važna godišnjica treba biti poticaj za razmjenu informacija. Ja sam bio iznenađen što mnogo mnoge nacionalne vlade nisu svjesne činjenice da UNHCR je trebao smanjiti humanitarnu pomoć i to dramatično u vrlo kratko vrijeme. Kako je to moguće da nemamo na raspolaganju ovih dana te informacije? Kako nacionalne vlade funkcioniraju kada se moraju baviti sa tako važnom temom kao što je humanitarna pomoć i zaštita ljudskih prava? Ne moramo se pitati na koji način odgovaraju ljudi. Zahvaljujem. I posljednji govornik, eh, gospodin Mari jurek jednu minutu. Mikrofon. You have to put on the microphone, please. E, trebamo mikrofon. Pani przewodnicząca, pani i panowie. E, gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, Nobel, e, e, majka Tereza je jednom rekla da ubijanje onih koji još nisu rođeni je najveća e, ugroza mira u ovom svijetu. Te riječi su riječi koje moramo držati na umu prije glasovanja o ovom dokumentu jer jedna od humanitarnih zahtjeva koji je u dokumentu jest da moramo osigurati pristup pobačaju. Mnoge djeca žive na ovoj planeti koja ne bi trebala, nisu trebala biti rođena, da su političke vlasti e, dobile ono što su željele. Ti ljudi možda sjede danas u ovoj prostoriji. Moramo držati to na umu kada glasujemo. Hvala. I za kraj rasprave, kao predzadnji govornik u ime komisije, povjerenik se izvolite. Hvala. Ja bih još jednom čestitao mom e, dragom kolegi Gereru Salomu na ovom vrlo konkretnom izvješću. A zahvaljujem i svima vama na ovim vrlo konstruktivnim e, raspravama vezanih za ovo važno izvješće. Želio bih ponovno naglasiti e, današnja humanitarna kriza i broj e, humanitarnih kriza je bez presedana i zato moramo djelovati i to djelovati sada. U Istanbulu e, u ovog svibnja imat ćemo tu priliku. Međutim, možda je to i posljednja prilika da humanitarni sustav bude e, zaista primjeren e, svojoj namjeni i da, budu, i da imamo dobra partnerstva. Pripremni proces je uključi, bio, bio uključiv i opširan, međutim postoji određeni rizik da će sastanak na vrhu pokušati obuhvatiti sve što postoji. I zato ako zaista želimo utjecati kao Europska unija, moramo se usredotočiti i moramo se zaista usredotočiti na dvije ili tri e, stvarno važne točke i početi o njima unaprijed razgovarati s našim partnerima. To me vodi do samog sadržaja sastanka na vrhu oko kojeg ste vrlo opširno govoriti. Dakle, tri velika pitanja na kojima moramo učiniti razliku. Prvo moramo učiniti razliku kada se radi o međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnim načelima. Zaštita humanitarnih radnika je od najveće važnosti. Drugo, trebamo djelotvorni i transparentni humanitarni sustav s agencijama koje transparentnije rade. I treće, postoji očajna potreba za više resursa i više predvidljivih sredstava to svi znate i zato moramo e, naći nove izvore financiranja moramo raditi bolje sa financiranjem za razvoj i drago mi je što je naša potpredsjednica Georgijeva dio jednog panela koji se bavi tim pitanjem međutim sastanak na vrhu se mora baviti konkretno sa svim tim temama i zato moramo izgraditi dublja i općenitija partnerstva e, moramo e, više uključivati i dosljednije očekivati lokalne dionike posebno u privatnom sektoru njih trebamo trebamo izraditi univerzalnu potporu za humanitarna načela i pokazati da humanitarna pomoć nije e, jedna, jedno, jedno trgovačko društvo, nego trebamo raditi sa svima vama e, u sljedećih mjeseci, moramo kreativno razmišljati, moramo biti inovativni, ali vrlo, vrlo usredotočeni. Moramo biti usredotočeni kako bismo pronašli i postigli e, političko opredjeljenje. Zaista se radujem da nastavimo suradnju prije Istanbula e, na vrlo konkretan način. Hvala vam lijepa na ovoj vrlo konstruktivnoj raspravi. Hvala e, još jednom izvjetitelju na dvije minute. Zahvaljujem e, predsjednice, povjereniče. Tijekom rasprave mislim da je jasno postala sljedeće kao prvo. Ne možemo riješiti probleme na ovom svijetu samo humanitarnom pomoći. Moramo spriječiti sukobe, moramo promicati e, i jamčiti ekonomski rast i socijalnu zaštitu. I samo ako to promijenimo na svijetu, biti ćemo uspješni i uspjeti ćemo izbjeći humanitarne krize. Nadalje, potrebno nam je globalni akcijski plan s novim donatorima i s više financiranja. Nadalje, u Europskoj uniji moraju se e, primjenjivati e, humanitarni principi koji se zagovaraju u e, Istanbulu, jer samo pretvaranjem riječi u dijela E, postaćemo vjerodostojni na samitu. Želim e, zahvaliti e, udrugama civilnog društva koje su sudjelovale u sastavljanju ovog izvješća, izvjestivima ima koordinatorima kao i povjereniku Stilenidesu te potpredsjednici gospođi Georgijevoj njezinom osoblju koje je radilo na ovom izvješću. Pokušao sam postići uravnoteženo izvješće i e, istaknuti i uključiti stav svih klubova. Uskoro ćemo i glasiti o tome, ali molim klubove koji će podupirati ovo da još jednom razmisle o svojim stajalištima, jer summit je mnogo važniji od samog izvješća. Pa ipak e, stav parlamenta je važan za stotine milijuna ljudi ondje vani koji čekaju da Europska unija iznese prijedlog da se pokuša zaštititi i spasiti ljude od ponižavajućih situacija, toliko njih diljem svijeta. Ovime zaključujem raspravu, sutra će se glasovati, a sada sljedeća rasprava. Gospodin Marijas. Predsjednice. E, postoje jedno pitanje koje bih e, želio e, iznijeti, a pitanje, se pitanje poslovnika. Imamo, sad je 10 i 10, a pred nama su dvije rasprave. Pa želim pitati kako će izgledati postupak spontanog javljena za riječ. Ja sam ovdje od tri poslje podne i Postoje razni razlozi zašto predsjednik ili predsjednica u niz slučajeva mi nisu dali riječ, pa sada želim pitati hoće li htjeli davati jednoj osobi po klubu e, e ili možda dvoje, troje ljudi ako niko drugi ne želi e, riječ. Ali ako će se držati svojeg ranijeg pristupa neću e, imati priliku govoriti i otići ću onda mislim, knap nam je vrijeme, već tako izgleda planiranje da ćemo e, e, završiti tek nakon 23 e, sata. Zato sam zaključila da će se spontano javljene za riječ biti tako da će se riječ dobiti samo jedan govornik po klubu ili onaj koji još nije govorio, pa molim vas za razumijevanje. Ako je neko iz vašeg kluba već govorio, vi nećete moći, pa e, molim da imate razumijevanja za to što ćemo morati ograničiti vrijeme za spontano za riječ. Ne mogu sada reći tko će dobiti riječ, jer još e, nemam e, sva imena pred sobom i zahvaljujem vam napred na razumijevanju. A sada izjava komisije o mobilnosti radne snage. Prva govornica u ime komisije, gospođa e, Thyssen, e, povjerenica Tissen, izvolite imate riječ. Evo molim vas ako možete sadržati ikako ovih pet minuta.